bitte nehmen sie platz. ich erkläre die am. sieben juli unterbrochene proglašavam da je e, zasjedanje koje je prekinuto 7. srpnja sada ponovno otvoreno. Dame i gospodo, 24. kolovoza Težak je potres pogodio središnju Italiju. Nekija su eh, mjesta u potpunosti sravljena sa zemljom. Svi smo vidjeli mnogo slika iz mjesta Matriće i Pescara del Tronto, gdje je preko noći tisuće ljudi ostalo bez krova nad glavom i našli su se doslovce u ruševinama i tako im je život bio ugrožen. U ime Europskog parlamenta želim pohvaliti i čestitati talijanskim spasiteljima kao i svima drugima koji su priskočili u pomoć onima kojima su bili potrebna prva pomoć i zbrinjavanje. Europska unija izražava punu solidarnost sa žrtvama potresa. Potres je izazvao veliku materijalnu štetu. Međutim, šteta nije samo šteta za talijansku baštinu, već za cijelu europsku baštinu. I kada se materijalna šteta ukloni, šteta koja je nanesena ljudima ostaće i dalje. Naime, kuće, škole i crkve mogu se ponovno izgraditi. Međutim, praznina za, na koja ostaje nakon poginulih ne može se nadomjestiti. Molim vas sada da održimo minutu šutnje.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 Dame i gospodo,